poslovnikom. Drugo priopćenje primili smo od EPP-a i SID-a zahtjevu za promjenom u odborima. Ove nominacije bit će navedene u današnjem zapisniku. I te nominacije će biti prihvaćene